E, predsjedavajuća je stigla. Dobar dan. E, sjednica se nastavlja. Zapisnik jučerašnjeg sastanka i usvojene tekstovi su na raspolaganju. Da li ima prigovora? Kako, koliko vidim, to nije slučaj. Prema tome, zapisnik je time usvojen. Od socijaldemokrata sam dobila zahtjev za nominacijom u jedan odbor. Ta je nominacija, to imenovanje će biti objavljeno u zapisniku sa ovog sjednice. Ako nemamo nikakvih prigovora na prijedlog o imenovanju, smatra se da je ta nominiranje potvrđeno. A sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. To je izjava potpredsjednice Europske komisije visoke predstavnice za vanjsku i sigurnosnu politiku o stanju u Siriji. Um, zamjenu za visoku predstavnicu danas će nam se obratiti i govoriti nam gospodin Han. Izvolite. Hvala lijepo. Rat u Siriji je ušao još jednu novu fazu, naročito nakon najave SAD-a o povlačenju trupa a međutim još uvijek nije na vidiku političko rješenje za ovaj sukob. Jedini održivi način izlaska je s pregovaranje pod pokroviteljstvom UN-a i to ćemo stalno ponavljati. Imamo različite interese koji se prelamaju u toj regiji. Dokle god je to tako, ta regija neće e, doživjeti mir. Sada je Sirija predmet e, dakle, dogovora između demokratskih e, snaga u toj zemlji, Rusije, Turske, SAD-a, Daesh, odnosno ISIL još nije pobjeđen. Moguće je da će se teroristi vratiti u budućnosti. E, jasna nam je zabrinutost po pitanju sigurnosnih pitanja koje dolazi iz Turske, ali ovo se može riješiti jedino ako se zajamči integritet i suverenitet Sirije. Nadamo se da će dogovori koji se tiču sjevera tog zemlje omogućiti zaštitu svih ljudi bez obzira na njihovu vjeroispovijest i da će se spriječiti sukobi na terenu. U međuvremenu Al-Qaida u Siriji, dakle Al-Nusra, se konsolidira i to u regiji oko grada Idliba, dakle na sjeverozapadu Zbog e, ovoga smo donijeli određene mjere predostrožnosti, slično je na jugu Sirije, gdje nismo mogli nastaviti s radom. Međutim, potrebe su velike u toj zemlji. Uspjeli smo uputiti humanitarnu pomoć u izbjeglički kamp Rakban. Tamo se nalazi više desetaka tisuća ljudi, mnogo žene i djece. Svi putevi dakle, koji vode u tu zemlju moraju ostati otvoreni, mislim pritom na granične prijelaze, naročito na istoku zemlje. To je hitno i zbog e, stotina tisuća raseljenih. Mnogo je tamo djece, oni se bore za preživljavanje. Nastavit ćemo braniti civile u slučaju mogućih e, vojnih e, ofanziva i zaštitit ćemo humanitarne djelatnike na terenu u dijelovima gdje je na vlasti sirijski režim, imamo brojne primjere nasilja, nema nema još uvijek pokreta koji pokazuju da će se osloboditi politički zatvorenici. Veliko je siromaštvo. Europska unija ne može značajno pomoći izgradnju te zemlje sve dok eh, se ne ostvari dakle mirna tranzicija prema rješavanju sukoba. Ljudska prava se i nadalje krše u toj zemlji. Što se tiče povratka izbjeglica u tu zemlju, UNHCR i dalje ponavlja da još nisu ispunjeni uvjeti za siguran povratak. Moramo također nadzirati što je ono što se događa sa povratnicima kako bismo omogućili njihovu zaštitu kako bismo omogućili da se stvore uvjeti za povratak. Ne možemo tražiti od djece da se vrate u e, dijelove zemlje gdje su, mogu biti izloženi zatvaranju ili mučenju. Zbog svega ovoga podupiremo ženevski proces, to je jedini način da se prekine, da ovaj rat dođe do kraja. U suprotnom doći će do veće radikalizacije, veće nestabilnosti i do veće pojave nasilja. Visoka predstavnica Federica Mogherini usko surađuje sa izaslanikom Sirije, sa UN-om. Ona se trenutno sastaje sa svim dionicima. Radi se na ponovnom započinjanju ženevskog procesa. Sredinom ožujka ćemo organizirati u suradnji sa UN-om konferenciju o Siriji. Daćemo potporu političkom postupku, humanitarnu pomoć i naglasak ćemo staviti na regionalni razvoj. Tražit ćemo donacije da se pomogne Sirijcima i da se pomogne zemljama koje su ugostile velik broj izbjeglica. U Europskom parlamentu u e, Briselu organizirat ćemo Međunarodni dan dijaloga, dakle između predstavnika e, Sirije te predstavnika nevladinog e, sektora. Sirijski narod traži održivo rješenje za ovu situaciju. Traže zemlju u koju će svaki Sirijac moći na pronaći mjesto za sebe bez obzira na politiku, društvenu pozadinu, vjeroispovijest. Njima je potrebno političko rješenje koje može dovesti do ponovne izgradnje, do pomirenja i do inkluzivne demokratske Sirije. To će nastaviti biti i naš cilj i želi bismo zahvaliti Europskom parlamentu na suradnji u pripremi ove konferencije posvećene Siriji. Hvala lijepa. Hvala lijepo povjereniče. sada prelazimo na naše govornice i govornike u ime kluba zastupnika. Prvo gospodin Sala minuta i pol. Hvala Još jednom je Sirija na dnevnom radu, na dnevnom redu parlamenta. Osma godina sukoba strašne brojke. 500 tisuća mrtvih, 5 milijuna 700 tisuća izbjeglih, 12 milijuna e, ljudi kojima je potrebna humanitarna pomoć, strašna kršenja ljudskih prava. To je jedna zemlja koja je u potpunosti uništena. Imamo situaciju u kojoj SAD povlači svoje trupe, sirijski predsjednik zajedno sa svojim saveznicima vrada na otprilike 65% područja ove zemlje, napetosti na sjeveru zemlje, dakle sve ukupno vrlo krhka i nestabilna situacija. Evo na ovaj nalik nekom scenariju iz hladnog rata sa brojnim interesima koji se sukobljuju u toj zemlji. Imamo situaciju u kojoj će se uskoro u Sočiju sastati dakle, predsjednik Turske, Irana i e, Rusije. Tu su neke druge zemlje koje imaju svoje interese u toj regiji. I u svemu tome je vrlo teško poduzimati konkretne korake, osim onoga što smo do sad radili. I teško je uspjeti mobilizirati značajna financijska sredstva da bi se pomoglo Siriji. Do sad smo to učinili, pomagali smo i dakle planu za Siriju glavnog tajnika UN-a, ali je li to dovoljno da bi se poboljšala situacija u toj zemlji? Hvala lijepo. Hvala vam, zastupnik e, Boštinaru u ime kluba SID. Hvala vam. kažu da je rat u Siriji završen. Mislim da to uopće nije tako, to je promašeno. Primjećuje se smanjivanje e, konkretnih borbi, ali nisu riješeni uzroci e, sukoba i mir je još uvijek jako dalek. Sirijska e, suradnja sa Iranom je nešto što izaziva dakle širenje na terenu terorističkih skupina Rat će završiti onda kada se bude krenulo u jednoj pravoj političkoj tranziciji uz punu odgovornost i tranzicijsku pravdu. I to će omogućiti da svi ovi ljudi koji su raseljeni, koji su izbjegli, da ponovno imaju svoj dom i da ih njihova država štiti. Tek tada može započeti i obnova. Pravda je ključna riječ. Sirijski sukob je označen e, ratnim zločinima, mučenjima, zatvaranjima, a vlada također onemogućava humanitarnu pomoć na terenu, te se koriste također zabranjeno oružje. Sirijski pravosudni sustav ne može jamčiti pravedna suđenja i ukoliko je to tako onda moramo pronaći međunarodno rješenje i jedna poruka za povjerenika ne možete prihvatiti ono što nudi Bašar al kao rješenje, dakle on i njegovi saveznici. Hvala lijepo u ime kluba ECR, zastupnik Tanok. Vidimo da će Asadov režim preživjeti. Uskoro će SAD napustiti tu zemlju. To će ostaviti veliku sigurnosnu prazninu. Imamo izvješća koji govore da tamo ostaju tisuće isilovih e, boraca. Tamo su i trupe al nusrete druge terorističke organizacije koje konsolidiraju svoje redove oko Idliba. Dakle, rat protiv terorizma još nije gotov. Rusi razgovaraju sa svojim saveznicima o situaciji u Idlibu, zaključilo se da je potrebno nešto poduzeti kako bi se spriječio, spriječa konsolidacija ovih terorističkih organizacija. i po milijuna civila živi u Idlibu, moramo voditi računa o uvjetima u kojima oni trenutno žive, prijeti veliko krvoproliće ukoliko Asadove trupe počnu s napadima. Ovo je postao međunarodni problem, ovdje se ratuje putem posrednika. Mi smo tu samo promatrači. Ali naši dugoročni odnosi sa Damaskom i sa Asadom će nešto što, je nešto što će biti veliki problem u svemu ovome. Hvala. U ime kluba ALDE, zastupnika, zastupnica hake dvije minute. Hvala. Obećanje onoga nikad više umire u e, sirijskim zatvorima. To su riječi jednog e, novinara koji je pisao o mučenjima u tamošnjim e, zatvorima. Jedan hrabri sirijski građanin pod na imenom Cezar informirao ga je o onome što se događa na terenu i sada mi moramo odigrati svoju ulogu. Slažem se s onima koji kažu da mi tamo šaljemo novac, a da nemamo vodeću ulogu i to se mora promijeniti. Međutim, za sad nemamo zajedničku europsku strategiju vezano uz ovu zemlju. Sada je SAD mijenja pravac, to će donijeti velike posljedice na terenu jer ISIL još nije pobjeđen. Čula sam ovdje da se ne može pronaći vojno rješenje za situaciju u Siriji. Međutim, Vojska utječe na situaciju na terenu i moramo biti realistični što se toga tiče. To mislim da moramo izvršiti pritisak na strane u ratu, moramo zaštititi e, civile u Idlibu. Imamo situaciju da su ljudi nasilno raseljeni. Sjetimo se Alepa i Homsa, oni mogu ponovno e, postati meta. Ono što činimo kada usvajamo sankcije mora biti i provedeno na terenu. Imamo ciljane sankcije koje se tiču pojedinaca, dakle koje time izbjegavamo kažnjavanje e, čitavih, e, čitavog naroda. Međutim, moramo se poprinuti da se ove sankcije provode. Imamo belgijske tvrtke koje izvoze kemikalije u tu zemlju. To se možda koristi da bi se proizvelo oružje. Potom Italija je nedavno ugostila sa crvenim tepihom jednog sirijskog dužnosnika koji uopće ne bi smio putovati u Europsku uniju. U Libanonu, Jordanu i Turskoj raste pritisak na lokalne zajednice i najranjiviji plaćaju cijenu. Moramo se pozabaviti seksualnim zlostavljanjem žena, radom maloljetnika. Ne smijemo dozvoliti da oni padnu u ruke paravojnih skupina i kriminalaca. Hvala. Zastupnik Vjegas u ime kluba GUE NGL, međutim ne vidim ga. I stoga dajem riječ kolegi Rejmom u ime kluba Zelenih Izvolite, imate dvije minute. Hvala lijepo, gospodine povjereniče. Han, dobrodošli među nas na plenarnoj sjednici. Dok mi ovdje razgovaramo, u Siriji se održavaju možda zadnje borbe sa takozvanom islamskom državom. Zadnje borbe među kućama u naseljima, a njihovi saveznici, kurdski pobunjenici bi mogli zapravo tu pobijediti već idućih sati. Mislimo da je to E, jedno veliko postignuće, mi bismo trebali kurdske saveznike, naše saveznike ne izneveriti, a upravo to činimo mi ih iznevjeravamo. Jer vidite, e, tamo međutim nisu samo kurdi, nego i kršćani žive. Vrlo je multietničko, imate puno Arapa i sekularnih Araba i ima ih više nego samih kurda. Oni zajednički pokušavaju demokratski izgraditi jednu autonomnu regiju, pritom su jako uznapredovali, imaju škole, imaju bolnice, oni tamo sa vrlo malo potpore iz Europske unije investiraju. A sada ih zapravo im prijeti turska intervencija, Erdogan koji prijeti da će preći granicu i tamo vojno intervenirati. A molim, Europa tu ništa ne čini. Stoga molim vas, povjereniče, i Europsku uniju, molim, generalno da izvrši što je moguće veći pritisak, jer ako se ta kurdska regija bude uništila i Evropska unija će imati probleme. 900 i ovih dajšovih boraca je tamo u zatvorima pod nadzorom Kurda. Kurdi kažu ako Erdogan dođe mi ih nećemo pobiti nego ćemo ih sve osloboditi. I onda će tih 900 ljudi, 900 terorista krenuti na put prema Evropskoj uniji. Prema tome imamo maksimalni interes da ne dođe do turske intervencije vojne u kurdsko područje s ove strane granice Siriji, jer će inače krenuti borci na Europu. Prema tome mi bi trebali te naše saveznike, kurdske borce, tamo pod pomoći. Hvala lijepo. Sada gospodin Karver u MFDD. Ja sam posjetio Irak eh, u prosincu Vidjeli smo što se tada događalo sa ISISom poput e, Iraka i Sirija ima složenu situaciju. Vidjeli smo nedavnu najavu američkog predsjednika da povuče svoje trupe iz te zemlje. Vidjeli smo da sve intervencije na Bliskom istoku da su pokazale e, velik broj mana, međutim ne smijemo omogućiti da se tamo stvori praznina. Kurdi su potrebni radi ravnoteže. U toj regiji imamo tamo brojne e, sukobe raznih etničkih e, skupina. Ako koristimo e, silu na tom području moramo biti spremni prihvatiti posljedice. Moramo biti realistični vezano u svijetu u kojoj živimo. Gospođo predsjedateljice, moramo se pobrinuti, boriti za budućnost Sirije radi sirijskog naroda i radi naše vlastite sigurnosti i utjecaja na, u, tom, u toj e, regiji. To moramo učiniti na vjerodostojan i dosljedan način. Hvala lijepo. U ime kluba ENF, zastupnica Arnatu. Hvala predsjednice. Atlantističke snage i drugi koji su naoružali E, islamističke snage više nisu na vlasti u Siriji, što je dobra stvar. Sada je vrijeme da se vrate izbjeglice doma. No, Damoklesov mač e, visi nad e, na, našim glavama zbog nesposobnosti vlade i laksičkih zakona. 450 zatočenika radikaliziranih džihadista, među, među nekima, e, bit će pušteni iz zatvora prema gospođi B. koja je francuska ministrica pravosuđa. Unter, ministar unutarnjih poslova, Kristo Kastaner, je rekao da će još dodatnih 130 boraca da se vrati u Francusku. U Belgiji 182 islamista su pušteni na slobodu od početka sukoba u seriji. Trebamo hitno revidirati zakonodavstvo i biti ne, e, E, nepopustljivi. Dakle, oduzeti e, dvojno, državljanstvo džihadistima, osuđenima, a za e, one druge trebamo ponovno uspostaviti smrtnu kaznu ili doživotnu robiju jer su to izdajice koji trebaju kao takvi biti osuđeni. Hvala lijepo, gospodin napolos na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo, gospodin Zarianopoulos, na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo nama se čini da zapravo um, i i esovci ne odlaze kompletno iz Sirije, nego se samo pregrupiraju u, ovoj regiji. Dakle, Amerikanci e, koji se navodno povlače se isto pripremaju za svoj pravi cilj, a to je Iran. Međutim, vojna situacija je sve gora, jer tu sudjeluju i zaljevske u države, ali i Rusija je prisutna. Mi znamo da su svi oni de facto spremni, ako treba, bez problema intervenirati ponovno i na brzinu u Siriji mi de facto imamo jedno stanje ili rata ili stalno situacije blizu rata i to tako blizu Evropske unije na istočnom Mediteranu i na Bliskom istoku. Evropska unija za sada promovira samo jedan je ojačani pristup i potporu Izraelu, Grčkoj i Cipru, ali što se tu pokušava? Izrael pokušava e, svoje interese naravno ostvariti, a problemi su onda jasno i kanali komunikacije sa Turske. NATO trenutno ne promovira uopće e, mir, nego ono jedino što promovira su rat i sukobi. Hvala lijepo. A sada imamo daljne govornike. Gospodine sa prvo imate minutu i pol. Hvala lijepo, predsjedavajuća u Siriji već duže vrijeme bjesni jedan ubojstveni rat rat. Međutim, u tom svemu bih želio e, naglasiti tešku sudbinu progonjenih kršćana. Prema studiji Open Doors, jedne globalne organizacije, su kršćani jedna od najprogonjenijih religija na svijetu koja se progoni u više od 70 država svijetu. Sirija zauzima 11. mjesto na toj tužnom popisu Open Doorsa zemalja koje progone kršćane i kao što vidimo u proteklih nekoliko godina su izgubili više od polovine svojih ukupnih kršćana stanovništva. E, od početka ove godine je Europska unija i to je vrlo pozitivno e, doznačila 10 milijuna eura kao direktnu pomoć upravo tim progonjenim skupinama. Međutim, to nije dovoljno da se postupalo i opće reagiralo u toj permanentnoj krizi. Moraju se prvo e, ukloniti razlozi, pravi uzroci rata. Rat u Siriji se napokon mora završiti. Što se tiče politike prema izbjeglicama, mislim da bi mađarski model trebao služiti kao uzor. To znači najbolje mogu obična humanitarna pomoć nije samo prihvat stotina tisuća izbjeglica, nego i osiguranje njihovog povratka u njihovu domovinu. Viktor Orban zastupa mišljenje da mi ne smijemo i ne trebamo ni u kom slučaju uvoziti, probleme u Europu, nego trebamo na licu mjesta tamo gdje je žarište krize pružati pomoći. U Mađarskoj se stoga osniva upravo jedno državno tajništvo koje se bavi progonjenim kršćanima i koje će ako treba i sirijskim kršćanima pri povratku njih njihovim kućama i pri ponovnoj izgradnji razorenih domova pomoći. To znači dakle kod povratka i kod ponovne izgradnje se pruža pomoć. Sljedeća govornica je gospođa Valenciano na minutu i pol. E, Hvala lijepo. Sirijski rat se kad kad zapravo tretira u medijima i u javnosti kao to je to već nešto što je prošlo, zaključeno. Ali to nije tako. Mi zapravo vidimo rijeke izbjeglica koje pokušavaju pobjeći od tih užasa. I to su vrlo, vrlo živi i prisutni prizori scenariji koji se tamo odvijaju su de facto jedan zapravo scenarij novog hladnog rata u kojem svi sudjeluju SAD, Rusija, Kina, ali i mnogi druge. I oni de facto svakom moguće dogovoru u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda potkapaju, torpediraju pače e, Europa snosi i osjeća jednu veliku odgovornost, pogotovo snosi dobar dio tereta za egzodus sirijskog stanovništva i sve one izbjeglice koje su krenuli iz te rijeke. To je deset godina de facto već užasno Stotine tisuća ljudi su se pokrenule, milijuni, tisuće su poginule, tisuće su nestale, e, pokopane su pod e, bombama ruskih snaga ili koalicijskih snaga ili naravno pod udarom terorista. I kako to zapravo da sve završi, a da se pritom odgovorni ne bi pozvali e, pred lice pravde? Mislimo da, asad sad je i dalje tamo i ništa se nije dogodilo, ali ne samo on, nego su i Kurdi tamo. I mislim da se zbog toga kod treće konferencije o Siriji mora govoriti o odgovornostima, tko je zašto kriv i odgovoran. Ne možemo sada krenuti na ponovnu izgradnju i obnovu, a da pritom ne govorimo da kao, se ponašamo kao da nitko ne treba snositi odgovornost za ono što se dogodilo. I mi kao parlament se moramo toga držati. Hvala lijepo, a sljedeći je gospodin Belder na minutu. Hvala lijepo. vanjska politika Europske unije je vrlo važna Imamo sada kandidata za pristup našeg dugovječnog, a to je Turska. I stoga mislim da Europska unija mora tražiti puno više od Turske, pogotovo kad je u pitanju utjecaj Turske na Siriji. Kad pogledamo sve što se događalo od 2016. do 2018. recimo, znamo da su se enklave Kurske na sjeveru Sirije pretvarali u turske protektorate. Govorilo se čak o Turskoj republici sjeverne Sirije koja se tu stvara i polako etablira. Vrlo nalik na situaciju na Cipru kakva je bila i kako imamo danas sa podjelom i sjevernim Ciprom pod turskim zapravo utjecajem. A to je izravno protiv sirijskog integriteta i mislimo da sad jedna Turska tu prijeti jako. Zatim, pitanje kršćana koje je izazvalo opću uzbonu. Njih ugrožavaju i paravojne snage, ali i Turci. Gospodine povjereniče, kako stvari izgleda sad sa interesima Europske unije u odnosu na Tursku na sjeveru Sirije? Vi ste već nešto govorili, ali to nije bilo dovoljno. Gospođo faltmans imate dvije minute. Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, mnoge kolege su to već rekli. Evo, punih osam godina traje taj teški rat i sukobin u Siriji osam punih godina. Počela je sa prosvjedima za demokratske vrijednosti, međutim završila je u jednom od najgroznijih i najdugotrajnijih ratova na svijetu. Svi se sjećamo onih užasnih prizora, napada kemijskim oružjem, plinovima borbenim. U cijeloj zemlji su ljudi ubijani, više od 65 tisuća civila je ubijeno, koliko znamo, jedan milion ljudi je E, ranjeno ili unakaženo, a koliko je milijuna primorano, više od četiri milijuna je moralo krenuti u bijeg i u izbjeglištvo. Sirijska vlada se i danas bori protiv e, pobunjenika. Izraelska vlada se tu isto tako umješava jer je direktno pogođena. Iranska država tu sudjelo SAD pokušava boriti se protiv Irana. Zatim na sjeveru imamo E, sve one kurde koje Turci napadaju. E, predsjednik Trump je najavio da će povući svoje snage i iako mu svi kažu da ISIS još uvijek nije dovršen i nije kompletno razoren. Dakle, imam na sve to jedno pitanje povjereniče. Europska unija danas. Mi govorimo recimo o jednom od najkrvavijih sukoba na ovoj zemlji u kojem su ljudi bili izloženi napadima otrovnim plinovima gdje djeca mogu osam godina već živjeti u različitim logorima ali ništa se ne pomiče s mjesta, ništa se ne mijenja. I mi možemo samo ovdje raspravljati o tom sukobu u ovoj dvorani, ali ja se nadam, povjerenče, da će Evropska unija nešto konkretno učiniti, da će doista nametnuti sankcije, da ćemo doista krenuti prema uzroku svih tih zala i sve te krize. Jer vjerujte, gospodine povjereniče, to više ne možemo podnositi. Mi koji smo rođeni u državama mira, kad pogledamo što se događa sa sirijskom djecom, mi moramo napokon energično nešto učiniti. Za sada nemamo nikakvo konkretno rješenje koje bi vam mi predložili. Vi ste tu pametniji, vi ste tu učinkoviti, ali morate nešto konkretno učiniti da tu djecu spasite i taj cijeli narod. Hvala sada gospodina Urban Krespo na minutu i pol. Hvala lijepa. Sirija je sjajan primjer zato kako, je, kako izgleda neuspjeh međunarodne zajednice. Ali ujedno je to odličan primjer za kompletnu farizejštinu zapadnog svijeta. Islamska država je pobjedila tu narod oni su bili ti i nitko drugi. I sada mi naravno kažemo da mi nemamo šta više raditi jer Isisovci su pobjeđeni i potjerani. A šta se događa sa kurdskim narodom u Siriji i oni, mi ih prepuštamo jednostavno turskoj samovolji danas. Primjerice masline iz Afrina koje su već u Europi proglašene ilegalnima, recimo u Španjolskoj iz koje ja dolazim, šta se tu sve događa? Evropska unija treba napokon krenuti ne samo sa političkim dijalogom nego izvršiti pritisak da se poštuje pravna država kako bi se napokon završio ova posebna represija i pritisak na kurdski narod. Mi znamo da kurdski narod treba i demokraciju, ali i svoju kulturnu autonomiju, očuvanje svoje civilizacije i svojih tradicija, jer u protivnom će ih turska vojska jednostavno zbrisati s lica zemlje. Mi moramo naše preferencijalne ugovore sa Turskom zbog kojih ona ima puno privilegija, jer jednostavno raskinuti jer Turska brutalno postupa prema Kurdima, brutalno im napada. Ali mi to ne činimo, mi samo govorimo lijepe riječi, ali ništa ne činimo zato što našim geopolitičkim interesima ne odgovara da se pomogne kurdskom stanovništvu na sjeveru Sirije. Gospodine Krespo, gospođa Šojdrova ima pitanje, plavi karton. Prihvaćate li ga? Izvolite, gospođa Šojdrova. Hvala što ste prihvatili plavi karton i moje pitanje. Slažem se s vama. Slažem se da je Turska i e, njen predsjednik Erdogan da jednostavno zloupotrebljava i iskorištava tu situaciju i da napada kurde i pokušava dakle izvući svoju korist iz toga direktno i e, pokušava e, smanjiti i ograničiti kurdsku manjinu. Međutim, ne slažem se s vama međunarodna zajednica, da bi međunarodna zajednica trebala snositi odgovornost za svoj sukob. Tu se ne slažem, jer molim vas lijepo kako, u kom smislu mislite međunarodna zajednica odgovorna za sukob koji je počeo 2013. gospodine Krespo? A ovdje je bilo više pitanja koje ste vi meni postavili. Kao prvo rekao sam da se međunarodna međunarodna zajednica E, snosi dakle odgovornost kao i Europska unija, pri čemu sam se direktno referirao na one preferencijalne i privilegirane ugovore s Turskom. Na to sam tu mislio. Zatim masline i zafrina se ne bi trebale moći prodavati. I evo, Turska je tamo ušla i sada vidite šta se događa i to više ne želimo podnositi. Prema tome, moramo ovdje sagledati kompletno svu ovu izmješanost interesa koji se u ratu na sirijskom području de facto zastupaju i dolaze do izražaja. A sada gospođa Lohbiler na minutu i pol. Hvala lijepo. Stanje u sjevernoj Siriji ostaje i dalje vrlo opasno i prijeteće. S jedne strane je Turska više puta najavila da će vojno postupati protiv kurdskih boraca u regiji Ređava. Istodobno sirijska vlada želi ukupnom teritoriju svoje države povratiti svoju kontrolu, pa tako i nad provincijom Idlib gdje žive prike tri milijuna civila, a još je čitav niz različitih paravojnih snaga aktivno vojne intervencije na sjeveru od strane turskih ili sirijskih snaga i njihovih saveznika moraju se prekinuti i spriječiti. Europska diplomacija se i dalje mora zauzimati za ponovnu uspostavu mirovnih pregovora između Turske i PKK. Kod briselske donatorske konferencije o Siriji moraju predstavnici sirijskog civilnog društva biti adekvatno reprezentirani. Osim toga, izbjeglice iz Sirije se moraju u budućnosti kroz velikodušne programe preseljenja kao i legalne puteve e, do Europe moraju se zaštititi i mora im se to omogućiti. Hvala lijepo gospodin Marušić na minutu. Hvala lijepo. Ako da je Sirija na nekom drugom mjestu na ovom svjetskoj karti, niko ne bi imao interesa niti bi se brinuo za nju. Međutim, e, mi znamo da postoje i gore države, od, ali se nisu bombardirane. A to nije toliko problem Sirije koliko problem Istoka. Zato što Istok koncentrira agresiju različitih snaga upravo na taj mali geopolitički izuzetno važan dio svijeta. Eh, Irak, Libija, Tunis, eh, Egipat i tako dalje. Oni su svi zapravo već uništeni i tamo vladaju velike ljudske drame i tragedije. Međutim, sada govorimo o Siriji koja još nije do kraja baš uništena. I sad ako želimo shvatiti odakle dolaze razlozi za sve te sukobe, moramo se suočiti sa istinom i istražiti vrlo otvoreno koji su pravi razlozi za vanjske vojne intervencije u toj regiji. Tko se konkretno bori i zašto, koji su interesi, tko uništava tu zemlju izvana. A tek onda kada to sve otvoreno istražimo, onda ćemo početi racionalno razmišljati i tražiti načine da razrišimo taj problem. Hvala gospodine Pitidejas na minutu i pol. Hvala lijepo. Nakon one izjave američkog predsjednika Trumpa da povlači američke snage iz Sirije, stanje na Bliskom istoku se promijenilo i sada je još složenije nego prije. Ta odluka donesena je bez prethodnog e, konzultacija sa drugim involviranim strankama. Stvorio se jedan veliki jaz sada kojeg svi pokušavaju ispuniti kako bi naravno realizirali vlastite interese. Nemam dovoljno vremena da analiziram čitavo stanje, ali želim istaknuti kako u Siriji sve snage zapravo su tu prisutne i svi se bore za svoje interese, naravno, a jedini kojih nema je Evropska unija. Evropska unija odabrala je sasvim drugačiji pristup. Mi s jedne strane imamo Tursku koja je nama vrlo važna, koja preuzima sve aktivniju ulogu u sirijskom sukobu što je za nas veliki rizik. Zatim prijeti nam nadalje drugi rizik, a to je rizik od IS-a, ISIS-a koji zapravo regrupira svoje snage kako bi nastavio terorističke akcije da se ne bismo zavaravali. Gospodine Epitideos, imate, imate pitanje, plava karta od gospodina Eterića prihvaćate. Gospodine Eterić, izvolite. Hvala za što ste primili pitanje. Da li se slažete sa mnom kad kažem da je sirijski primjer odličan primjer onog kako to izgleda kad ljudi izvana počinju bombardirati i vojno intervenirati na nečijem teritoriju? Oni kažu da podržavaju demokraciju, a Rusi kažu da su intervenirali da bi se borili protiv terorista i ESA. Svako ima neki divan razlog. Ali to onda na kraju otvara Pandorinu kutiju svih onih problema s kojima se sad suočavamo. I sada barem e, gospodin Trump e, najavio da će povući svoje snage i mislim da je to odličan primjer da se napokon ti ljudi počnu ostavljati na miru da sami rješavaju svoje probleme bez vanjskih intervencija. Hvala vam na pitanju. Mislim da se e, ne bih želio sada ići dalje, ali mislim da se da je to upravo ono što smo mi opisivali, da je to ono što se događa i da to zapravo sve skupa nama neće puno u Europskoj uniji pomoći što se događa. Hvala lijepo. Sljedeći govornik je Milan Mons na jednu minutu. Hvala lijepo. Sirijski sukob je vrlo, vrlo složen. Ne može se to u dvije minute ovdje nikako elaborirati, niti razjasniti. To ima jako puno varijabli, jako puno trećih zemalja koji su involvirani, jako puno interesa. Međutim, mene uznemirava ovaj nedovoljan interes kojeg Evropska unija iskazuje, kao i najava SAD-a o povlačenju njihovih snaga s tog teritorija. Naravno, tu imamo ne samo Damaska i Sadata, nego i Rusije, Irana i Turske i de facto oni odlučuju ovdje. Humanitarna pomoć izbjeglicama, to je divno i krasno, međutim Europska unija mora izvršiti više utjecaja. Nije riječ sad samo o tome da se pobjedi islamska država, nego je e, važno da se otpočne i inicira jedan politički proces koji će omogućiti većini sirijskog naroda da u jednoj demokratskoj budućnosti preuzme svoju sudbinu u svoje ruke. U pitanju je država narod na srednjem na sredozemlju i zato je ta kriza za nas tim veća i tim važnija jer nam je leži praktički pred pragom naših vlastitih vrata. I zato sada povjereniče, možete li nam reći koji su bili rezultati najnovijeg sastanka visoke predstavnice s Arapskom ligom? Hvala lijepo. Sljedeći govornik gospodin Guerrero na minutu. Hvala lijepo. Prije nekoliko dana je Javier Solana, nekadašnji visoki e, predstavnik Europske unije, na pisao je zapravo jedan jednom članku od El Asada do El Asada i to preko puta koji vodi kroz pakao. To je tako bilo i podnaslovljeno i sam jako dobro pokazao u tom članku da sve to skupa nema nikakvog smisla. U tom groznom ratu su stotine tisuća ljudi za de facto poginule, a mnogi milijuni više nemaju svoj dom i taj pakao i dalje traje. Međutim, sada bi trebali razmišljati vrlo konkretno o materijalnoj obnovi života u toj državi. Međutim, trebali bi razmišljati i onda o tim ljudima, o milijunima E, milijunima djece i mladih koji nisu mogli već osam godina ići u školu i koji de facto nemaju budućnost. Prema tome, Europska unija bi trebala usvojiti jedan višegodišnji plan kojim bi obrazovala sve tu djecu i mlade. To bi trebao biti dio naše pomoći u razvoju. I to je jako važno i to bismo trebali na budućoj konferenciji o Siriji vrlo jasno reći. Gospodin, vi ste na minutu den tragiske situation i syrien er jo skrækeksemplet på hvad der sker hvis tragično stanje u siriji je pravi primjer užasa onog što se događa kad bi parlament E, imao neku veću moć, barem egzekutivi, možda bi vanjsko-politički nešto učinio. Mi sad smo u kaosu nakon što su Amerikanci žele povući. U strašnjem dvorištu su Iran, Turska, Rusija, sve zapravo velike sile koje imaju jake vlastite interese, koji nisu e, sukladni interesima Europske unije. De facto su oni pobjedili. A one snage koje su nam pomagale, koje su se borile protiv IS-a, kurdski saveznici, oni su sada u teškoj situaciji. Prema tome, logična bi posljedica bila ne samo da Europa kritizira SAD i ostale u svijetu i nakon svega što se dogodilo u Iraku i Afganistanu pogotovo, nego da i pomogne tim Kurdima. Mi znamo da Amerikanci se povlače iz svega i ne žele svojim partnerima više pomoći a transatlantski odnosi su bili uvijek ona sigurnosna mreža i vlastita rezerva za Europu. Međutim, ako budemo i dalje nastavili toliko kritizirati Ameriku, onda smo i to izgubili. Prvni pogled se Hvala. Na prvi pogled imamo dojam da Sirija stabilizirana, no situacija uopće nije dobra. Dakle, zemlja je uništena, režim je pobjedio u ratu, ali nemaju legitimitet i podršku vlastitog stanovništva. Dakle, sad njegov režim drže se vlasti silom uz pomoć Irana i e, Rusije. Dakle, stotne tisuća izbjeglica ne mogu se vratiti jer bi bili progonjeni. Ako dođe do ofenzive u Idlibu, to je bila još jedna humanitarna katastrofa. No, ono što je najzabrinjavajuće jest jačanje utjecaja Irana što je velika briga za Izrael. Prema zadnjim izvješćima ISIS je likvidiran e, i Kurdi se bore protiv njih zahvaljujući podršci SAD-a. Europska unija ne sudjeluje u toj borbi, ali neke države članice su aktivne. Nije dobro postupati na taj način. Europska unija trebala bi biti više diplomatična, djelovati diplomatski. Slažem se s kolegama, budućnost djece koja ne mogu biti školovana je katastrofalna, oni su žrtve i taoci sada? Gospodine Benife, imate jedan minut, izvolite. Hvala vam. Situacija u Siriji je još jako daleko od rješavanja. Kroz nekoliko tjedana održat će se dakle, nova donatorska konferencija za ovu zemlju na osnovu e, rezolucije UN-a 2254. Dakle, pokrenuli smo e, dakle, postupke vezano uz ratne zločine e, koji su počinjeni u toj zemlji. Istovremeno smo veliki donator, ulažemo u dugoročnu otpornost tamošnjeg stanovništva, ali nismo učinili dovoljno Moramo više involvirati predstavnike nevladinih organizacija, moramo podržavati izvanredne projekte kao što su projekt Golub, one koji se bavi organizacijom humanitarnih koridora, koji se bavi izbjegličkim kampovima koji su osnovani u Libanonu. Oni se bi se trebali iskoristiti i za postupno vraćanje izbjeglica svojim kućama kućama. Što se tiče svećenika Dalolja koji je tamo zaduž, zatočen, on se bavio dakle dijalogom među vjerama. Želimo da se dalje radi na njegovom oslobađanju kako bi se on ponovno aktivirao vezano uz dakle, ostvarenje mira u tom dijelu svijeta. Hvala, gospodine Zdravjevski, imate jedan minut. Stanje u Siriji sve je sem rješeno to se može vidjeti i čuti sa pregledom stanja na terenu. No želim privući vašu pozornost na jednu činjenicu koja je po mom sudu jako važna. Svi oni od vas koji se bave Sirijom institucionalno govoreći znate da ima puno sporazuma, ali nema nikakvih konsekvenca od toga svega. Nema humanitarne pomoći, nema e, valjane pomoći na vojnom planu, barem ne zadnjih mjeseci, i nema nikakvog utjecaja na probleme koje treba rješavati. I privlačim vašu pozornost na ovo, jer iz tih razloga mi nismo uspješni. Znamo tko je najvažniji igrač tamo. To je Rusija, to su Rusija, Izrael i Turska. I ja sad, naravno. Oni su ti koji u trenutnom stanju zbrke i nedosljednosti i nepostojanja posljedica i nepoznanja vrijednosti ostvaruju najbolje rezultate, a to je jako loše za tu zemlju. Hvala, gospođa Gigli, imate jedna Hvala, predsjednik se povjereniče jučer sirijske snage pokrenule snagu na zadnje utočište isisa uz sve jače borbe pozdravljam činjenicu da su lokalna tijela vlasti dogovorile da naprave tranzitni put e, u blizini grada sur kako bi humanitarna pomoć mogla biti dostavljena onima kojima je to najviše e, potrebno međutim e, službe u el holu imaju sve veće potrebe i voda, hrana i to su jako važne stvari koje im treba dostaviti. Stoga je dobro povredniče što ste rekli da Europska unija e, će biti domaćinom e, jako važne konferencije o podršci Siriji i regiji u trećem mjesecu, no još uvijek imam jedno pitanje. Kako možemo biti sigurni da se konferencija neće baviti prvenstveno isključivo pitanjima humanitarne pomoći veći i da će e, e, prikupiti i međunarodne i regionalne e, dionike kako bi se išlo ka rješenju. Zatim, političko rješenje ovog problema treba biti preduvjet za bilo kakvo jače sudjelovanje Europske unije u ponovnoj izgradnji Sirije. A uz odluku predsjednika Trumpa da iz Sirije povuče svoje snage, da li moramo mi onda pristati na to da Asad ostaje i kakav utjecaj će to imati na uh, Europske unije na tom pitanju? Hvala. Ispričavam se na produženju. Gospođo Gil, Zaborska ima plavu kartu za vas. Pitanje, dakle, da li ćete odgovoriti na nju? Da, dobro, izvolite, gospođo Zaborska. Ispričavam se, došlo je do nesporazuma.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 Hvala vam lijepa, ali da bude sve jasno. Ako se želite javljati za slobodno javljanje za riječ, za catch the eye, nemojte koristiti plavi karton, nego bijeli list ili ruku. Jer inače onda mi ovdje mislimo da je bilo pitanje plavi karton. A sada gospođa Gomeš. Gospođa Gomeš, izvolite. Govori se o zabran priljetanja i humanitarnoj pomoći. No što Europa poduzima kako je podržala sirijsko stanovništvo? Slabo što. Zato ja sad mogao i ostati na mjestu. Došlo je do bojkota sporazuma. Rezultati su katastrofalni u Siriji po, po vjerodostojnost Europske unije. Recentno istraživanje to pokazuju, ali to katastrofalno utječe i na sve strane. Ono što mi Dakle, ovdje se ohrabruje razvoj terorizma. Eufemistično je govoriti o stranim borcima. Ne, to su europljani koji idu tamo pridružiti se Daješu, a onda njihove, tim izrazima njihove zemlje podrijetla peru ruke od njih. Treba obvezati europljane i amerikance da podpru e, kurde oni su saveznici koji se bore umjesto nas protiv e, terorista europska unija ne može biti zadovoljna s ovim što se dešava ne možemo se samo pozivati na e, dobru, svijest i humanitarnu pomoć moramo više toga poduzeti hvala gospodine Heljman, imate jedan minut Hvala lijepa predsjedavajuća. U zadnje vrijeme sam bio dva puta u Siriji. Posjetio sam tamo u Alepu i u Holmsu i u Damasku predstavnike kršćanske manjine. Za mene je stvar bila vrlo jasna, mislim, očigledno je bilo da evropske sankcije protiv sirijskog režima pogađaju i, sirijsko stanovništvo i to sirijske stanovnike koji nemaju ni zaposlenja ni nikakvog prihoda i koji nemaju čega živjeti, koji su primorani zapravo krenuti nekamo, neko izbjeglištvo da mogu preživjeti. Ali mi sad moramo činiti nešto da im pomognemo da mogu ostati kod kuće. Mađarska vlada je zadnjih tjedana donijela odluku da pruži pomoć u zdravstvenoj zaštiti sa projektom otvorene bolnice. S tim projektom pomažemo ljudima u Alepu i Homsu, potpuno neovisno o tome koje su vjeroispovijesti. UN polazi od toga da je 360 tisuća izbjeglica koji su u Turskoj spremno da krene dalje. Prema tome mi moramo pomoći da ne krenu dalje u pravcu Europe nego da se vrate u svoju domovinu. Hvala lijepo gospodine Freund, jedna minuta. Hvala lijepo predsjedavajuće, gospodine povjereniče. Možda veliki upitnik, nadajmo se veliki uskličnik sada gledamo u Siriji nešto što su možda zadnji trzajevi tog teškog rata, a taj teški sukob smo i mi su osjetili. Naravno, šta je sad naša izbjeglička drama koju mi imamo u EU uniji odnosno na ono što je stanovništvo u Siriji proživjelo? Ona bijeda, ona prinuđenost da ostave sve i krenu ili u susjednu zemlju ili bilo kamo ako su se već uspjeli izvući i spasili živu glavu iz onih borbi i kemijskog oružja i svega ostalog. Ali dozvolite da sada uputim još jedan apel. Ne smijemo više samo promatrati kada u našem susjedstvu izbije opet takav jedan krvavi sukob. Naša šansa za budućnost, naša snaga je u zajedničkoj vanjskoj politici Evropske unije koja pravovremeno i samosvjesno prave stvari prenosi. A to možemo učiniti samo ako budemo suglasni i mi ujedinjeni. Naravno, za Siriju smo zakasnili. Međutim, bojim se da Sirija neće ostati zadnja država u takvim problemima probleme. Stoga se moramo opremiti mi bolje za budućnost. Hvala lijepo. Hvala gospodin Freund. A gospodin Rubik je zamolio za pitanjima plavi karton. Slažete se s tim dobro? Izvolite gospodin Rubik. Hvala lijepo. Ja bih se želio zahvaliti kolegi Freundu što je postavio to stvarno središnje pitanje to je sigurnost e, i sirijskog stanovništva. I ja sam bio tamo u izbjegličkom logoru zato što smo mi u odboru za proračun i pomagali od organizacije neke izravne pomoći ljudima tamo. I vidjeli smo da je većina Sirijaca se de facto želi vratiti u svoju domovinu, u svoja sela, u svoje gradove i samo čeka da im se dozvoli. Da li mislite da tu postoji jedna šansa da Vijeće sigurnosti u neposrednoj budućnosti stvori jednu demilitariziranu zonu, ako treba i sa plavim kacigama UN-a kako bi ljudima omogućio povratak u domovinu? Evo, ja se bojim da mi malo idemo u previše, trčimo u napred. Mislim da nismo sad u stanju da to procijenimo i odgovorimo na to. Međutim, naravno, to je stvar koja se treba naditi. Bila bi poželjna da UN se umješa i tu plave kacige postavlja i stvori tu situaciju da se ljudi mogu vratiti kućama. Ali ne možemo to sada još procijeniti. Hvala. Sada idemo na e, slobodno javljanje za riječ. Catch the eye. I moj problem je što imam previše zahtjeva za javljanje. i neću moći sve uslišiti jer je to jednostavno nemoguće. Trenutno je 15 e, sati 54. Znači u 16 sati prestajem sa ovim slobodnim javljanjem za riječ. To znači da ako niste došli na red onda su vaši prethodnici zato krivi jer su predugo govorili. Ja vas podsjećam imate po jednu minutu. Prema tome prvo gospođa Petir na jednu minutu izvolite. Gospodine povjereniče, sutra će u Europskom parlamentu biti predstavljena World Watch lista za 2019. godinu. Istraživanje